Lijepo. nadam se gospodine povjereniče da ste svjesni toga da je hrvatska granica najduža granica europske unije s bosnom i hercegovinom gotovo one tisuća km sveukupno one three hundred km i da smo e, upravo pripremamo za ulazak u schengenski sustav. dakle hrvatska policija radi maksimalno sve sukladno propisima kako bi e, osigurala hrvatskoj mogućnost ulaska u schengensku zonu. istovremeno trudei se potovati e, sve meunarodne propise i sva prava. sami ste rekli da je povean broj e, migranata i da bosna i hercegovina nije bila na ruti. two thousand and fifteen to sada nije sluaj. podaci vrlo svježi iz ministarstva unutarnjih poslova republike hrvatske govore da e, se radi konkretno o poveanju od fifty seven to znai ukupno six four hundred and fifteen osoba u odnosu na. two thousand and godinu isto tako six five hundred migranata se nalaze u improviziranim smještajima u blizini granice s hrvatskom uglavnom zbog olakšanog viznog režima bosne i hercegovine s pojedinim trećim državama na prvom mjestu turskom povećan je i broj nezakonitih prelazaka iz bosne i hercegovine ali nažalost zbog neusklađenosti viznog režima s viznim režimom europske unije vidi se i od još nekih država na zapadnom balkanu da dolazi do e, većeg migracijskog rizika. u svakom slučaju činjenica je da na zaštiti granice bosne i hercegovine ali i albanije i crne gore se radi. hrvatska ima više graničnih policajaca nego sve tri države zajedno. naravno da treba pojačati sustav azila u bosni i hercegovini ali i u drugim zemljama zapadnog balkana također e, osigurati uvjete programa dobrovoljnog povratka kao to znate hrvatska pruža bilateralnu pomo drugim dravama na zapadnom balkanskom migracijskom pravcu a isto tako eh, i sami ste spomenuli pomo koju daje eh, europska komisija nakon sastanka europskog vijeća, dakle radi se o gotovo two milijuna eura humanitarne pomoi i six milijuna eura pomoi za jačanje prihvatnih centara. u svakom sluaju hrvatske eh, vlasti maksimalno rade na ovom problemu ali istovremeno vodei rauna da je hrvatska vanjska granica i da elimo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 gospodine predsjedavajući gomilanje migranata u bosni i hercegovini vrlo je zabrinjavajuće jer ta zemlja nema kapaciteta nositi se s tim izazovom koji uz političku humanitarnu i sigurnosnu dobiva i jedno javnozdravstvenu dimenziju. migranti borave u nehumanim uvjetima a osnovnih potrepština i medicinske pomoći nedostaje. težak položaj tjera ih na prodoru hrvatsku koja s bosnom i hercegovinom dijeli dugu i vrlo poroznu granicu. unatoč velikim naporima hrvatske policije migrantske skupine sve češće prodiru u hrvatsku a domaće stanovništvo žrtva je krađa i provala hrvatska neće postati hotspot i nastavit će čuvati svoju i europsku granicu. da bi to činila što uspješnije potrebna je logistička i financijska pomoć. također je važno da baš u ovim okolnostima hrvatska bude primljena u schengen čim zadovolji sve uvjete. to bi poslalo snažnu poruku da unija stoji iza svojih svih članica a naročito onih koje su pod izravnim pritiskom migrantskih valova. hvala lijepa. Domno do minute. Dva su razloga zbog kojih sam predložio da raspravimo ovu situaciju u Bosni i Hercegovini na granici s Hrvatskom, na granici s Europskom unijom. Prvi razlog je svakako humanistički razlog, ljudski razlog, stanje migranata, situacija u kojoj se smrzavaju djeca problem obrazovanja te djece i svega onoga što se zbiva s njima na težak način ali i problemi u odnosima s lokalnim stanovništvom i nasilje koje je među samim migrantima strah lokalnog stanovništva strah ljudi u hrvatskoj. mi o tome moramo ovdje raspraviti ne možemo staviti to pod tepih. drugi razlog je svakako šizofrena situacija u kojoj se hrvatska nalazi. s jedne strane se proziva Hrvatska zbog činjenice da izgleda nije bilo baš sve najbolje kad govorimo o tretmanu e, izbjeglica a s druge strane obaveza štićenja granice europske unije. dakle mislim da je ovdje veliki izazov i za europsku komisiju. hvala na pomoći koja je do sada dana bosni i hercegovini jer time se pomaže naravno i u hrvatskoj ali s druge strane mislim da mi moramo do kraja precizno pratiti svaku situaciju u bosni i hercegovini jer toj državi trebamo pomoći. njene institucije još uvijek ne rade sve kako treba a problemi se onda odnose na europsku uniju i na nas. zato pozivam komisiju da nastavi pratiti da nastavi financirati i da se zaista pobrinemo da svi koji su u bosni i hercegovini kao migranti budu tretirani ljudski ali s druge strane isto tako da ne omogućavamo ilegalnu imigraciju i u bosnu i hercegovinu. dakle mislim da nakon svega što smo vidjeli nakon onoga što smo doživjeli još prije nekoliko godina taj migrantski val se smirio ali on postoji i dalje traje i naša je obaveza da o tome govorimo i da brinemo o tome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 would you accept? yeah okay so you have ah, two, blue cards okay two blue cards. poštovani predsjedavajući odgovorila bih kolegici koja e, nepravedno proziva e, hrvatsku hrvatsku koja je nedavno bila u marakešu i trudila se da na regularan način e, kontrolira i pomogne migracijskim regularnim tokovima na ovakav način se populistički pokušava europa podijeliti. ovo je upravo suprotno onome što se pomoći e, tim jadnim ljudima koji traže spas i koji traže sigurnost. znači nemojte dovoditi i nemojte pomagati populistima na ovakav način optužujući hrvatsku. to nije točno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 imam pitanje za gospođu guzman. prateći njezino izlaganje i aktivizam u posljednjih nekoliko mjeseci o ovoj temi e, imam pitanje za vas koristite li vi ovu temu za vašu osobnu promociju i e, koristite li sudbine ovih e, tužnih jadnih migranata za vašu osobnu promociju? kad se radi o hrvatskoj hrvatska provodi sve mjere E, koje su antikriminalističke, a koje je austrijsko predsjedavanje e, snažno predstavilo i to je razlog zašto se hrvatska policija ponaša u skladu sa svim mogućim propisima međunarodnim pravilima vodeći računa naravno o ljudskim pravima.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 hrvatska je tokom. two thousand and eighteen godine suoena s izrazitim porastom nezakonitih prelazaka granice prvenstveno iz susjedne bosne i hercegovine. radi se o poveanju od ak fifty seven u odnosu na raniju godinu. podsjeam hrvatska ima najdulju vanjsku kopnenu granicu europske unije a u zatiti te granice ne slijedi primjere svojih susjeda lanica europske unije koje svoje granice tite bodljikavom žicom na području bosne i hercegovine trenutno se nalazi oko šest tisuća migranata od čega najveći broj u improviziranim smještajima u blizini hrvatske granice što povećava mogućnosti pokušaja nezakonitih prelazaka. kao članica koja očekuje što skorije pridruživanje schengenu hrvatska je svjesna da su migracije globalni izazov te je podržala globalni kompakt u marakešu. unija ima pravo očekivati od svih članica i potencijalnih članica poštivanje temeljnih ljudskih prava istrage i procesuiranje odgovornih za njihovo kršenje. istovremeno unija ima obvezu snažnije pomoći zemljama koje s ograničenim resursima na ovako dugoj granici se suočavaju s lokalnim odjekom jednog velikog europskog problema. hvala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 че нелегалната миграция е право е фалшива теза. благодаря. gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, kolegice i kolege hrvatska se nalazi u situaciji da su susjedne zemlje na dolaznoj ruti otvorile granice ne žele ili ne mogu kontrolirati priljev izbjeglica a susjedne zemlje na odlaznoj ruti zemlje članice europske unije su bodljikavom žicom zatvorile svoje granice. dakle radi se o jednoj vrlo teškoj situaciji. mi smo postavili visoka načela u međunarodnim konvencijama o poštivanju prava uključujući i prava migranata i prava djece a nismo stvorili zakonske pretpostavke niti na europskoj razini niti na razini nacionalnih država niti smo razvili politike kako ćemo poštivati ta visoka međunarodna načela i zato se nalazimo u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo. gospodin povjerenik je govorio o tome o izvješću pučke pravobraniteljice ali u tom izvješću piše da primjena načela solidarnosti premještanja izbjeglica u europskoj uniji se poštuje nepotpuno i da je to načelo sporno jer se ne poštuje. jednako tako sud europske unije je ocijenio kako je dopuštanje slobodnog ulaska i transfera izbjeglica preko zemalja zapravo kršenje dublinske uredbe. dakle to su pitanja koja treba postaviti. dakle više solidarnosti i pomoći zemljama koje su suočene s izbjeglicama koje su članice i koje nisu članice europske unije. hvala gospodine predsjedniče. na samom početku zahvaljujem hrvatskim policajcima na izuzetno zahtjevnom poslu koji obavljaju vrlo profesionalno titei vanjsku granicu europske unije od ilegalnih prelazaka a time uvaju sigurnost hrvatskih i europskih graana. ove je godine više od twenty two zero izbjeglica traitelja azila i migranata stiglo u bosnu i hercegovinu od čega je oko njih four izrazilo potrebu za humanitarnom pomoi. europska unija je u. two thousand and eighteen godini izdvojila two milijuna eura za njihov smještaj, dok je za humanitarnu pomo u posljednje tri godine za zapadni balkan izdvojila thirty one milijun eura. u ovom trenutku najvažnije je pomoi vlastima bosne i hercegovine te humanitarnim udrugama kako bi oni mogli pomoi onima koji su u potrebi opseg pomoi unije treba proširiti i na pomoć administraciji bosne i hercegovine u što bržem rješavanju zahtjeva za azil ali i to povratku u matične države svih onih koji ne ispunjavaju uvjete za azil bosna i hercegovina treba sredstva europske unije iskoristiti i kako bi postigla napredak u borbi protiv radikalizacije i ekstremizma koji je u toj državi u porastu. na području bosne i hercegovine uvijek se živjelo u suživotu i toleranciji a danas se nažalost promiču neke druge vrijednosti koje su prijetnja sigurnosti u cijeloj regiji dotok novca za radikalizaciju treba zaustaviti kao i samo širenje radikalizacije kako se ne bi dogodili tragični događaji kakvima smo svjedočili u francuskoj njemačkoj i belgiji. hvala lijepo. presidente dopo la del confine ungherese era facile immaginare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 Zahvaljujem predsjedavajući. nadam se da ću biti dobro provedena ovaj put. kao što je rekao izvjestitelj za bosnu i hercegovinu gospodin preda u bosni i hercegovini je na snazi politizacija izbjegličkog pitanja. mi imamo problem funkcioniranja vlasti novac nije problem novac postoji ali izbjeglice se slažu na granici s europskom unijom na granici sa hrvatskom. hrvatska ima obavezu čuvati sigurnost svojih granica čuvati sigurnost europske unije i hrvatska apsolutno poštuje sva sve međunarodne konvencije i u ovom slučaju pozivam vlasti u sarajevu da konačno pristupe ozbiljno zajedno s međunarodnom zajednicom i ovaj problem riješe tamo gdje je on i započeo na njezinom izvoru. novac postoji izbjeglice se ne mogu slati na granice s europskom unijom i prebacivati problem sigurnosti na problem sigurnosti republike hrvatske. zahvaljujem. Molimo doamna Grapini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 catch the eye procedure. Avem uh, trei colegi. Mrs. Petir, you have the floor. E, e, predsjedniče, tijekom proteklih mjeseci svjedočili smo brojnim uhićenjima aktivista i prosvjednika protiv iranskog režima u iranu se i dalje vrše egzekucije a među pogubljenim osobama nalaze se politički zatvorenici. osim aktivista za ljudska prava iranski režim uhićuje i žene te odvjetnike specijalizirane za ljudska prava kao što je slučaj s uhićenjima reze kanadana i nasrin sotoudeh politički zatvorenici trenutačno štrajkaju glađu a njihovo psihičko i fizičko stanje je nepoznato. u iranu se također progone kršćani i druge vjerske manjine. izražavam zabrinutost i zbog daljnjeg e, rada iranskog režima na programu nuklearnog projektila što je velika međunarodna prijetnja miru. zanima me gospodine povjereniče kako napreduje dijalog s iranskim vlastima u pogledu zaustavljanja pogubljenja i sprječavanja nasilja koje se provodi nad političkim zatvorenicima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 c'est le moment pour l'europe de jouer vraiment cet équilibre entre les différentes puissances. señor presidente ayer este parlamento europeo entregó su premio sájarov de la presente edición del presente año pero en dos mil doce lo obtuvo nasrin sotudé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 una vez más repetimos en esta cámara los intereses económicos y comerciales no pueden estar por encima de los derechos humanos. mr Chair. the egyptian women's rights activist amal fatih has been sentenced to two years' prison for something thousands of women have done during the metoo movement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

the trend of increasing online media censorship and lack of international standards on this what steps have we taken to actively shape international norms? Thank you. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do formuły Jako pierwszy pan poseł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 similarly the agreement should have included more specific provisions providing protection for the right of nation states to regulate and uh, guarding against the commercialisation of water and other public services. thank you. vielen dank frau kollegin anderson. soweit die stimmerklärungen betreffend den bericht silva pereira. wir kommen nun zu einer einzigen stimmerklärung betreffend die empfehlung von herrn kollegen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 Herr Kollege Peterle, wir kommen nun zu den stimmerklärungen betreffend den bericht von herrn kollegen Nika horizont europa. wir beginnen mit frau kollegin d'amato die für ihre fraktion spricht und deshalb zwei minuten hat. presidente molto spesso i settori della ricerca e dell'innovazione sono quelli su cui si abbatte la scura di politiche miopi. noi invece li consideriamo di primaria importanza per il futuro dei cittadini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 gospodine povjereniče statistike govore da skoro ten europskog stanovništva boluje od raznih rijetkih bolesti kojih ima i preko. five tisuća kaže se da rijetka bolest ona ako nije e, ako je više od two onih koji e, dakle kaže se da je rijetka bolest onda kada od nje ne boluje više od jedne osobe na njih. two tisuće međutim to je samo statistika. sudbine su ono što je naša uvaena kolegica meissner rekla sudbine su ona tragedija našeg stanovništva i sudbine su ono za što mi ovdje u ovom parlamentu moramo brinuti i govoriti. zato prijedloge koje smo djelomino uli e, mislim da trebamo itekako uvaiti. vi ste spominjali e zdravlje ili e medicinu. mi bi trebali imati osim ove mreže o kojoj govorite mi bi trebali ne samo na nacionalnom nivou nego i na regionalnim nivoima imati centre imati mogućnosti zajedničke centralne europske baze podataka gdje bi netko iz moje pule ili ne znam iz neke rige ili talina mogao zaista negdje u nekom dijelu europe biti prisutan imati informaciju i znati o čemu se radi dovoljno rano naravno jer to je ono što je najbitnije. dakle mislim da ti prijedlozi o kojima razgovaramo ovdje danas su nešto što sigurno može doprinijeti da se borimo protiv rijetkih bolesti ali ono što bih vam htio predložiti gospodine povjereniče je nešto što nije ovdje izrečeno. mislim da je europska unija zrela europska komisija s vama na čelu Budete vi taj koji će biti predvodnik svjetske koalicije za borbu protiv rijetkih bolesti uključite svjetsku zdravstvenu organizaciju uključite druge bogate države s japanom smo ovdje danas glasali za sporazum o slobodnoj trgovini uključimo japan u borbu za E, e, svladavanje rijetkih bolesti Uključimo sad uključimo bogate zemlje uključimo sve one zemlje koje to žele. Što nas više bude to ćemo biti jači u suzbijanju rijetkih bolesti jer ako je ten stanovništva ili skoro ten stanovnitva europske unije pati od rijetkih bolesti na svjetskom nivou to vjerojatno može biti samo još i više. pa u tom kontekstu mislim da bi bilo jako dobro da vi preuzmete tu ulogu i da europska unija bude predvodnik borbe protiv rijetkih bolesti na svjetskom nivou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 señora presidente señor comisario as doenças raras en enquanto asunto de saúde pública preocúpanme como política. Uma das confusões máis grandes é o conceito de raridade as doenças raras são raras mas as persoas con doenças raras são moitas na europa. coñezo a moitas familias que pagan custos elevados que teñen que facer mesmo campañas nos meios de comunicación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 cen wieprzowiny one są niezależne od producentów i należałoby to zrekompensować. dziękuję bardzo. gospodine predsjedavajući gospodine povjereniče kolegice i kolege u republici hrvatskoj i bez ovoga problema dakle afričke svinjske kuge imamo problema s divljim svinjama koje se približavaju naseljima rasplodno se miješaju s domaćim svinjama i naravno čine velike štete na poljoprivrednim e, površinama. u zadnje vrijeme čak prelaze na otoke i na tim uskim posebnim biološkim prostorima čine još veću štetu. s pojavom odnosno opasnošću od afričke svinjske kuge ta dimenzija opasnosti postaje još snažnija. stoga podržavam sve ove prijedloge koji su navedeni u pitanjima i o kojima se izjasnila komisija u pogledu bolje kontrole prometa financijske pomoći ugroženim poljoprivrednim proizvođačima i naravno jednako tako pitanje nesrazmjernih zabrana prometa svinjskoga mesa svinja i prerađevina od svinjskoga mesa. dodao bih tu još neke prijedloge koji se razmatraju u hrvatskoj budući da Češka republika e, rumunjska i Mađarska su zemlje u kojima je potvrđeno postojanje svinjske kuge a zbog pokretljivosti divljih svinja ta opasnost ona naravno postoji i za susjedne zemlje. zato predlažem da se malo više posveti edukaciji onih koji dolaze u dodir sa divljim svinjama pogotovo lovci prilikom lova i prilikom hranjenja divljih svinja bolja edukacija onih koji dolaze također u kontakt s divljim svinjama a jednako tako bilo bi dobro i bolje pridržavanje higijenskih zdravstvenih veterinarskih pravila za osobe koje dolaze u kontakt s divljim svinjama. dakle radi se o ozbiljnom problemu treba raditi na tome da se ta bolest e, eliminira u zemljama gdje postoji i zahvaljujem odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj i gospodinu siekierskom na pokretanju ove inicijative. hvala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 za suzbijanje afričke svinjske kuge ali ne samo europski stožer sa zemljama članicama dogovorite nacionalne stožere dogovorite regionalne i lokalne stožere jer divlje svinje u njemačkoj neće riješiti vlada u berlinu nego će ih rješavati netko u njegovoj općini gospodina dessa kao što vam ja kažem u mojoj općini u grožnjanu dajte lovcima mogućnost da riješe problem riješit ćemo problem ne možete ga vi riješiti gospodine povjereniče na europskom nivou taj problem počinje negdje u nekoj šumi u nekom svinjogojstvu i tu moramo riješiti problem. Trebaju nam vertikala od bruxellesa do najmanje općine u europskoj uniji. na taj način ćemo suzbiti ono što nas danas muči. također trebamo učiniti to i s nekim zemljama našim susjedima koje još nisu članice europske unije.